Dear colleagues, let's start our meeting. Kolege, započnimo sa sastankom. Can I ask uh, all colleagues to take seat and uh... Sad bih vas zamolio da zauzmete mjesta i prije svega zaželio bih dobrodošlicu svim predstavnicima nacionalnih parlamenta na ovu razmjenu stajališta u okviru ciklusa europskog semestra. Ovo je ključni i najbolji trenutak gdje koordinacija i rasprava između europske i nacionalne razine više nego je primjerena i kao što znate Trenutno smo na prekretnici gdje preporuke za države članice koje vijeće usvojilo prije ljeta moraju biti provedene. i to provedene u nacionalnom proračunskom zakonodavstvu sa novim postupkom gdje snažniju ulogu ima Europska komisija, a istodobno priprema se i novi početak nadolazećeg ciklusa europskog semestra sa pregledom gospodarskog rasta. Dakle, na kritičnoj prekretnici smo i kao što znate, izvješće na vlastitu inicijativu ovog odbora o europskom semestru, ciklusu 2015. Trenutno se raspravlja u našem domu izvjestitelj je gospodin Rozati, kojem ću uskoro dati riječ. Dakle, svrha današnje rasprave za nas je da doprinesemo toj raspravi prije što se ovo izvješće u Europskom parlamentu službeno usvoji. I to sa namjerom da damo svoj doprinos radu Europske komisije prije nego što iznesu godišnji pregled rasta kojim će postaviti financijske proračunske prioritete za nadolazeću godinu. uzvrši u obzir broj zastupnika iz nacionalnih parlamenta, dati ćemo riječ po jednom zastupniku iz svakog nacionalnog parlamenta u prvom krugu, No naravno, ukoliko bude još zahtjeva za reč, pokušat ćemo udovoljiti vašim željama i dati riječ još jednom zastupniku iz iste države članice. Imamo danas prijevod na 20 jezika i koristit ćemo sistem kartica za javljanje za riječ kako bismo olakšali raspravu. Dakle, ukoliko zastupnici nacionalnog parlamenta ili Europskog parlamenta žele riječ, neka samo ispune ovaj kart, ovu karticu za govorenje i daju ju podvorniku. Neko vrijeme za započeti s raspravom, riječ ima gospodin Rozati za izlaganje svog izvješća od maksimalno 10 minuta. Dariuš. Zahvaljujem predsjedniče. Prije svega izrazio bih svoje zadovoljstvo ovom prilikom da se sastanemo sa predstavnicima nacionalnih parlamenta iz svih država članica te da raspravimo ovaj važan dio europskog semestra, dakle glavni mehanizam za koordinaciju nacionalnih eh, politika između država članica. Izvješće koje ste spomenuli bavi se zapravo i uključuje cijeli niz dokumenata koji su pripremili vijeće i komisija, počevši sa godišnjim pregledom rasta iz prosinca prošle godine. I taj dokument zapravo je temelj daljnjeg rada u pripremi e, posebnih preporuka za države članice. Na temelju godišnjeg pregleda gospodarskog rasta komisija priprema nacionalne izvješće uzimajući u obzir mm, nacionalne programe za stabilnost i konvergenciju i na temelju tih informacija koje dolaze od država članica komisija priprema preporuke vijeću imajući dakle na umu posebne preporuke za države članice. Kao što ste gospodine predsjedniče i rekli, na temelju tih e, preporuka vijeće je u e, lipnju donijelo odluke o posebnim preporukama za države članice, CSR. Dakle, to je sastavni dio europskog semestra, jedan dio njegovog ciklusa i posvećeno je upravo bavljenjem ovim posebnim preporukama za države članice u obliku u kojem ih je komisija pripremila i u kojem ih je vijeće usvojilo prije ljeta. Cijelokupni cilj posebnih preporuka je da se državama članicama ponudi vodstvo, preporuke, savjeti o tome kako oblikovati nacionalne gospodarske politike, a to sa svrhom da se mogu nositi sa najvažnijim izazovima pred njima i da provedu najvažnije strateške prioritete. Upravo zbog toga bi posebne preporuke trebale odražavati osnovne prioritete u obliku u kojem su ih formulirali e, i izložili e, u godišnjem pregledu gospodarskog rasta e, u našim institucijama, što je zapravo i dokument koji započinje cijeli ovaj ciklus. Preporuke se bave dvama područjima. Prvo je fiskalne i proračunske politike koje bi trebale poštivati pravila pakta za stabilnost i rast, uključujući pakete šest i dvije mjera, a drugo područje su strukturne reforme koje su nužne kako bi se poboljšala konkurentnost europskih gospodarstava i kako bi se kako bi nam pomogle postizanje ciljeva formuliranih u Europskoj strategiji Europa 2020. Ove godine posebne preporuke komisije odražavaju prethodne procjene koje je donio naš dom e, o prethodnim izdanjima posljednjih preporuka i znatno su poboljšane u usporedbi sa prethodnim godinama. Spomenut ću samo dva ključna poboljšanja u ovogodišnjim posljednim preporukama. Prije svega, ove godine one su objavljene mnogo ranije, tri mjeseca ranije, i zamisao za te promjene rasporeda je upravo da se državama članicama i nacionalnim parlamentima omogući više vremena za raspravu nacrta posebnih preporuka za države članice, da ih se detaljno analizira, te da se donesu odluke koje će olakšati njihovu provedbu. Druga važna promjena ove godine je ta da su posebne preporuke mnogo više usredotočene na ključne prioritete. Komisija je uložila trud kako bi izbjegla formuliranje jedne opširne liste prioriteta, već se radije pokušala usredotočiti na one ključne strateške stvari. I moram reći da je taj novi pristup komisije nešto što uvelike dijeli parlament, dijelimo dakle posebne preporuke za države članice u obliku u kojem ih je komisija formulirala u cijelom nizu aspekata. Dakle, dijelimo cjelokupnu procjenu gospodarske situacije u eurozoni i u cijeloj Europskoj uniji. E, također vidimo određene znakove gospodarskog oporavka, no svi se slažemo da je temelj tog oporavka i dalje vrlo krhke naravi. Mnogo se još mora učiniti kako bi se Europska unija vratila na održiv put gospodarskog rasta. Druga stvar i vrlo važan sastavni dio posebnih preporuka koji također podržavamo i sa kojim se slažemo je usredotočenost na četiri prioriteta. A ti su poticanje ulaganja, fiskalna konsolidacija koja pogoduje rastu, strukturne reforme i poboljšanje politika zapošljavanja. Dakle, ta četiri područja su ona gdje je potrebno najviše trenutno raditi. Također, slažemo se s komisijom da je dosadašnji uspjeh u provedbi država članica ne toliko zadovoljavajuć, možemo čak i otvoreno govoriti o vrlo slaboj primjeni posebnih preporuka po državama članicama. Od svih preporuka u 2014. Komisija procjenjuje da je provedeno svega 12% u potpunosti i još 10 do 15% djelomično. Dakle, tu se doista suočavamo s problemom i ja bih više nego sretan da mogu čuti mišljenje naših kolega iz nacionalnih parlamenta o tome što se može učiniti kako bi se ova stopa primjene poboljšala. Također, dijelimo mišljenje komisije da su strukturne reforme nužne i u našem izvješću naznačili smo koja su to konkretna područja gdje bi reforme trebale biti ubrzane, a tu među drugim stvarima uključujemo i promjene na tržištu rada, u funkcioniranju jedinstvenog tržišta, dakle uklanjanje zapreka slobodnom kretanju roba i usluga, Nadalje, strukturne reforme nužne su i u javnim financijama, uključujući socijal, sisteme socijalnog osiguranja, nacionalne mirovinske sustave i tu sam spomenuo tek one najvažnije točke. Također, podržavamo preporuke eh, koje se bave time da bi Reforme koje pogoduju rastu trebale biti naglašene onim državama članicama koje još uvijek imaju prekomjerne razine zaduženja. U određenom smislu to je novitet jer preporučamo aktivnije fiskalne politike i upotrebu fiskalnih politika na jedan protucikličan način u svim zemljama koje imaju dostatnog fiskalnog prostora i u kojima su e, razine znatno ispod granice od 60%. Dakle, što se tiče fiskalne konsolidacije, preporuke su raznolike, što naravno održava raznolikost situacija u samim državama članicama. Što se tiče konkretnih preporuka, neću ih naravno sve nabrati, sve to imamo izvješću, no spomenut ću dvije. Prvo je bolji pristup informacijama za sve poduzetnike, osobito male i srednje. Ovdje pozdravljamo i provedbu Europskog fonda za strateška ulaganja FC i nadamo se da će biti poticajan e, za privatne fondove, privatni kapital koji bi se uključio u ulaganje, a drugo je područje pravna i institucionalni okvir za poslovnu zajednicu gdje pozivamo države članice da učine što god mogu kako bi se to poboljšalo, smanjila birokracija i stvorili povoljni uvjeti za razvoj poslova te stvaranje radnih mjesta. I još se bavimo slabom provedbom posebnih preporuka u državama članicama. Smatramo da je jedan razloga zbog uzroka tih loših rezultata nedostatna ili čak nedostatak preuzimanja vlasništva u samim državama članicama. Preuzimanja dakle odgovornosti za to i to je drugo pitanje s kojim bih se danas želio pozabaviti. Hvala. Deset savršeno Jasnio sam prijateljima iz nacionalnih parlamenta da provodimo novo pravilo kojim e, želimo skratiti dakle vrijeme za izlaganje u odboru Ekon, to je automatizam koji sada imamo ovdje na snazi. I morat ću to i buduće primjenjivati, nažalost. Dakle, prvi govornik, pet minuta najviše na raspolaganju, dakle kako za članove Europskog parlamenta, tako i za one nacionalnog parlamenta. Alfred eh, Sant, izvolite. Hvala vam. Stope rasta u eurozoni ostaju niske, iako su neki industrijski pokazatelji nešto bolji. I dalje je gospodarstvo dosta slabo. Ciljevi su više puta naglašeni za program 2015. uz pomoć posebnih preporuka za zemlje članice koje su objavljene prošlog e, svibnja. Ove godine se odlučilo pojednostaviti proces na osnovu kojeg bi se preporuke formulirale i potom provodile. Ono što se često spominje unutar tih preporuka je da se ne primjenjuju pravilno, odnosno da se gotovo uopće ne primjenjuju. Rečeno nam je da je to i zato što nacionalne vlade i parlamenti ne preuzimaju te preporuke kao svoje. Još jedan razlog bi mogao biti da je nejasno koja je strategija iza ovih preporuka. Je li služi li ono da ojača europsko gospodarstvo u cjelini ili pak ono pojedine zemlje koji se komisija obraća. Došlo je vrijeme da se kritički evaluira utjecaj ovih e, preporuka, da s ciljem da ne budu učinkovitije i da budu prihvaćene kao političko sredstvo. To je zato što su dosta pokazatelji rasta i radnih mjesta dosta slabašni. Komisija izrađuje preporuke, a one nisu bez greške. Primjerice, preporuke za zemlje članice često se temeljen na pojednostavljenim stajalištima da strukturalne reforme imaju automatski utjecaj na rast i stvaranje radnih mjesta, ili će zemlja reformirati svoje tržište rada, da time stvoriti dakle nova radna mjesta, to će se automatski preliti diljem eurozone, a to je netočno. Društvene posljedice ovih preporuka se uglavnom e, zanemaruju. Nije bilo dovoljno naglaska na reformama tržišta rada, a ono nije postiglo utjecaj na zapošljavanje u nizu zemalja članica. U isto vrijeme strukturalne reforme i tržište rada vidjeli su smanjenje radnih prava Isto veći broj nesigurnih radnih mjesta. Tržišta se više ne mogu više prepuštati ovim strukturalnim reformama ovakvog tipa, treba veći fokus na eliminaciju monopola, na ograničavanje te digitalizaciju birokracije, modernizaciju pravnih sustava, te poticanje onih koji proizvode da oni budu stupovi reforme. Ključan problem je što ekonomska razlika, što ekonomska razlika, raste, a konvergencija ostaje jedan od glavnih ciljeva. Dakle, zaključak je da, nažalost, još uvijek nemamo instrumente koji mogu eh, nadići razlike između sjevera i juga. Stanje jače unije bilo bi kontraproduktivno ukoliko se na razini preporuka za zemlje članice e, ne smanje ove gospodarske razlike. Da li smo imali takve politike u praksi, potrebno je da ih zemlje članice počnu osjećati svojima, onda bi nam posao bio lakši. Hvala. Hvala vam. Stanislav Ozok, izvolite. Group. Iz kluba ECR. Hvala vam kolege. Nekoliko riječi o preporukama za zemlje članice. Ja sam pročitao izvješće i postavio si pitanje koje su osnove rada u određenim zemljama članicama. Uzet ću Poljsku kao primjer, imamo podatke o tome što se počelo provoditi, što se još nije počelo provoditi, koliki je napredak. I pitam se koji je odlučujući čimbenik na nacionalnoj razini za provedbu, odnosno ne provedbu e, dobivenih preporuka. Ponovno Poljska. E, smanjivanje broja zaposlenih u državnoj upravi. Kako je to utjecalo dakle na gospodarsku situaciju u Poljskoj. Kako zemlje članice donose svoje odluke i u kojoj mjeri se vlada osjeća odgovornom za provedbu tih preporuka. Čini se da su te preporuke na političkoj razini obvezujuće zato što ih je odobrilo Europsko vijeće. Thank you. Seems the new rule is... Hvala vam. Čini se da ono pravilo ima i bolji učinak nego što smo mislili. Nils Torvalds iz Aldea. Where is, is he there? I don't see him. I don't see for the moment. Nema ga. Oh, yeah, I have seen, is you taking the floor now? Okay, I... Vi ćete uzeti riječ, izvolite. To you. Demazi. Kolega Demazi. Hvala vam. Ispričavam se u ime kolegice Marice koja ne može nazočiti ovom sastanku. Kao što možete očekivati, naše stajalište je kritičko u odnosu na pristup europskog semestra ne dijelimo pozitivne perspektive koje govore o europskom gospodarskom oporavku, zato što vidimo velik rizik povezan svojim međunarodnim dogovorom. Prvo moramo vidjeti zašto je eurozona ovako imala slabi performans u odnosu na međunarodne standarde uz provođenje reformi i mjera štednje. To je naše stajalište, a i trojka je istaknula u vezi nedavnog paketa dogovorenog s Grčkom. Da će to pospješiti recesiju u toj zemlji vidimo da se vrši pritisak na plaće i na mirovine, da se utječe na unutarnju potražnju, a to će nastaviti podrivati kretanje k oporavku u Europi. Vidimo čitav niz nedostataka u ovom izvješću i kada se govori o radu Eurogrupe. Imamo zanimljivu analizu pravne službe do njemačkog Bundestaga, dakle, čini se da Eurogrupa možda ni ne može, nema pravo donositi odluke koje su donesene prošlog mjeseca, zato što za to nedostaje propise protokolu, te demokratski nedostaje, nema demokratskog legitimiteta. Ako ove preporuke bi se trebale baviti velikim viškom izvozu, te kako sankcionirati deficit, ništa se ne čini simetrijski, ne traži se od Njemačke, što, kako da postupa u sa unutarnjom e, potražnjom, zanemaruje se odnos privatnog i javnog duga, znamo da je to u Španjolskoj i Irskoj bilo u korijenu takozvane evropske krize, dakle to na koncu vidimo nedostatak e, kredita do kojeg dolazi zbog nedovoljne liberalizacije financijskih tržišta. Upravo zbog e, štednje nedostaje investicija, to je i Financial Times nedavno istaknuo i zato su potrebni javni programi investicija kako bi se potaknula potražnja i evropski semestar zapravo ponavlja recepte koji nisu djelovali u prošlosti, pa samim tim neće niti u budućnosti. Yes. Thank you very much. Now we can start also. Hvala vam. Idemo na uh, obraćanje predstavnika nacionalnih parlamenta. Herbert Hirte iz Njemačkog Bundestaga. Izvolite, pet minuta. Herr Präsident, vielen Dank äh, für die Gelegenheit. Hvala vam. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da kažem nekoliko riječi o europskom semestru. Htio bih e, još jednom podcrtati mišljenje u danu ovdje u odboru, zato što mislim da je europski semestar dobri pristup, on će dovesti do konsolidacije proračuna, u drugim zemljama i mi podržavamo takav pristup. To ne znači da ne podržavamo paket, i programe za investicije. Međutim, zaduživanje mora biti proporcionalno ciljevima. S druge strane, potrebno su vam dakle, održive investicije. ne možemo prihvatiti dodatno zaduživanje u kontekstu rasta, odnosno oporavka gospodarstva. Europski semestar se može poboljšati u jednom dijelu, no vidimo nedostatak podataka od strane Eurostata i postoji manevra za poboljšanje. I još nekoliko riječi o konsolidaciji proračuna. Čuli smo čitav eh, niz komentara o ovom pitanju. jednostavna činjenica da to izbor između smanjenja e, duga i napuštanja eura. Međutim, članstvo u euru se može nastaviti pod uvjetom da se počne provoditi prihvatljiva politika koja će uspjeti upravljati makroekonomskim neravnotežama. Upravo zato imamo odgovarajuće procedure koje su na raspolaganju i to je nešto čime se, što je spominjao i e, naš ministar financija Šojble. Dakle, možemo kombinirati ova dva pristupa. Što se tiče posljednjih preporuka za Njemačku, zabrinjava nas e, kritika trgovinskog viška. To je sigurno znak uspješne izvozne gospodarske strategije u Njemačkoj. Mm, to predstavlja uspjeh i nešto na to Europska unija gleda negativno. Tako postoje argumenti koje možemo saslušati za to, ali mislimo da nam to ne pomaže u političkom smislu i konačno na nešto što je rekao prethodni govornik, spomenu demokratsku odgovornost članica eurozone, i, njihov, i te stajalište Njemačkog Bundestaga. Želim reći da to nije tako to nije nešto što odražava većinu u, mišljenje većine u Bundestagu. To nije stajalište našeg parlamenta. Hvala vam. Uh, thank you very much. May, may I take your opportunity? Hvala vam. Ja bih vam postavio pitanje, to nije kritika, ali imamo dakle, procedure vezane uz višak na tekućim računima. I u tom smislu, koje je vaše mišljenje o poštovanju ovog elementa? Yeah. Možete ponoviti pitanje? Da. Ne možemo kritizirati zemlju članicu ukoliko ima dobar izvoz. Ono što ja mislim, imamo prag od 6%, to je dakle višak koji je prihvatljiva, sve iznad toga predstavlja makroekonomsku neravnotežu za euro. Što mislite o tome? To je ono što sam htio reći. Vidimo analize koje provodi Europska komisija. Želim naglasiti činjenicu da postoje psihološke implikacije vezane uz uspjeh ovaj, ovog izvoza, dakle trebamo to promatrati u širem ekonomskom kontekstu, to može doći do teškoća želim reći kakav je to učinak za Njemačku. Postoji zabrinutost, imamo neki negativni učinak u političkom smislu, zato što se to e, zato što se to koristi kao kritika sustava koji se dokaza uspješnim. Hvala. Marko Vali, izvolite. Si, grazie. Intervengo come shadow Hvala vam, brate, čuvam se kao izvjetitelj u sjenu ime svoga kluba. Dovezao bih se na temu njemačkog viška, zato što je riječ o ključnoj temi. ja sam to već isticao drugim izvješćima poput izvješća Berez i u drugim eh, tekstovima koji su se ticali posebnih preporuka za zemlje članice. Već o pravilu koje se treba primjenjivati, međutim kada se interesi većinskog dionika stave na niša novih pravila, onda pravila odjednom više nisu dobra. Postavili smo i niz pitanja s tim u vezi. Zašto komisija ne djeluje? Zato što je ta neravnoteža nešto što nas dovodi do teme monetarne unije. Zato što eurozona nije idealna, imamo skandale poput onog e, u Luksemburgu, sličnih zemalja koje ovako iskrivljuju prethodna porezna mišljenja i e, Unija bi mogla implodirati upravo zbog ove nemogućnosti napretka. Juncker je rekao nešto jedino istinito u svom obraćanju. Rekao da Uniji nema Unije i da nema Europe. To nam je rekao prošle srijede. I u ovom e, zastoju napreduju neke druge ideje kako bismo spasili ono što spasiti da kada je riječ o radnicima, o poslu i kako bi se politička situacija u zemljama učinila boljima. Dakle, vidimo nedjelovanje komisije kada je riječ o ovom trgovinskom višku Njemačke. Tu su pak i podaci od Nizozemske koji također zabrinjavaju. Potom fleksibilnost, to je u redu, ali trebalo bi nešto više manevarskog prostora zemljama članicama radi provedbe odgovarajućih politika da bi pokrenuli zapošljavanje, zato što je ono čemu trebamo težiti. To je ono što bi se trebali težiti na razini europskih politika, ne bismo se trebali samo baviti ograničavanjem inflacija. Potom strukturne reforme, protiv smo liberal, divljali liberalizacije koju, koju traže lobby i htjeli bismo socijalno održive reforme, dakle welfare friendly tako bi ih nazvao, zato što bi narušavanje socijalne države dovelo do niza problema kao što smo vidjeli u Grčkoj, dakle siromaštvo, vrlo akutno siromaštvo gdje se je sumjere štednje još više naškodili tamošnjem stanovništvu nego što se mislilo, to je dovelo do rasta ekstremizama i tako dalje. Važno je s vama održavati dijalog kako bismo razumjeli u kakvom je stanju monetarna unija i sa zemljama članicama kako bismo vidjeli želimo li učiniti nešto kako bismo napredovali ili želimo zadržati Europu koja se temelji na ovim paradoksima, koja se temelji na proračunu Europske unije, oko kojeg vidimo lomljenje nacionalnih eh, regionalnih politika. Dakle, želimo, moramo shvatiti kamo želimo ići i potom ukoliko Europa ne bude u stanju rasti, onda će to zasigurno znati cijeniti građani na izborima. Barbara Kapel. Hvala vam, Barbara Kapel. Danke, Herr Vorsitzender. Wir haben Hvala, mi smo čuli od izvjestitelja upravo sada da će 2014. godine da se dakle za 2014. godinu e, svega neznatni dio preporuka, e, specifičnih preporuka za pojedine države proveo, što zapravo nije puno. Izvjestitelj u svojim preporukama predlaže e, moguća rješenja kako bi se taj postotak povećao i u tom smislu predlaže da se proširi uloga nacionalnih parlamenta u programima reformi. Mislim da je ta ideja dobra i više e, izvjestitelja je to i e, reklo i iskoristilo i žele da se na taj način ostvari više stupanj postivanja pravila. Bio bi to način da se izvrše preporuke po e, zemljama. Međutim, istovremeno ne smijemo biti naivni. Vrlo često nisu zastupnici ti koji e, vrše prepreku da se to ostvari, već jednostavno parlamenti koji ne žele u svom sazivu pokretati mjere koje su bolne. Svi dakle naglašavaju činjenicu da treba više radnih mjesta i veća konkurentnost. O tome se apsolutno svi slažu. Međutim, poštivanje tih pravila je jedno, ali potrebne su dobre proračunske i porezne politike i o tome se svi slažu. Budemo li e, proveli e, preporuke specifične za pojedine države, onda će do toga i doći. Imaćemo ponovno gospodarski rast. A e, investicije, radna mjesta i strukturne reforme će se provesti. Morali biste e, povećati stupanj provedbe preporuka specifičnih za pojedine zemlje. Treba je imati bolji način provedbe tih preporuka i nacionalne planove da ih se provede. Hvala. Hvala lijepa. Vraćamo se ponovno u nacionalne parlamente. Katri Kulmini ima riječ, ne znam jesam li dobro pročitao vaše ime iz finskog parlamenta. Hvala lijepa. E, preporuke komisije i za podršku investicijama, veće zalaganje za strukturne reforme i fiskalna politika je nešto što e, kod čega se zalaže kao ključni prioritet nova finska vlada koja je počela s radom u travnju ove godine. Imamo dakle proračunski deficit s kojim se moramo nositi i bavimo se rješavanjem tog problema. će to nešto e, čime ćemo se baviti u sljedeće četiri godine. A za nas je također važna i reforma zdravstvenog sustava. Međutim, imat ćemo i bolnih e, momenata četiri milijarde e, proračunskog skih raskoda koje ćemo morati e, smanjiti. Moramo e, čekati 2024. da bismo smanjili stvarno našu proračunsku potrošnju, a do 2030. godine tek ćemo to uspjeti ostvariti. Međutim, učinkovitost se ne postiže samo rezovima, niti u Finskoj, niti u Europi. Potrebna su i nova ulaganja, novi važni projekti, treba investirati u um, inovativnu ekonomiju, primjerice u digitalne tehnologije. Tu je Finska jako puno uložila. Za nas je vrlo važna tema u ovom času reforma mirovinskog sustava. Bavimo se također važnim pitanjima s područja tržišta rada. Situacija je ozbiljna ne samo u Finskoj, već i u cijeloj Europi. A kriza s eurom u e, ljetu je se također pojavila. Mi u Finskoj želimo stvari dobro odraditi. Tu nas je nadahnuo program komisije. Želimo e, izraditi zajedničke smjernice, no ovo su teška vremena. Hvala. You have more time if you want, because you have five minutes, but okay. Evo, imate presenta hvala. Sada riječ ima Paolo Guerrieri iz Talijanskog senata. Hvala lijepa. Dijelim vaše mišljenje da ima pozitivnih promjena ove godine, kako o, o specifičnim preporukama po zemljama, tako i o europskom semestru, koji smo dakle vidjeli da su uvedene ove godine. Svejedno, još uvijek ostaju neke e, slabe točke i mislim da se može značajno poboljšati sam postupak. Dopustite mi da vam dam jedan općeniti primjer. Velik broj preporuka za eurozonu ili za cijelu Europu ne odražavaju se u specifičnim preporukama po zemljama. Drugim riječima, potrebne su neke sustavne promjene u eurozoni, ali one ne vidimo u specifičnim preporukama za pojedine zemlje. Već su ranije kolege spomenule neke primjere vrlo važna prilagodba između eurozone, unutar eurozone, dakle onih država koje su u minusu i one koje imaju višak. To nije tek sitnica, to je vrlo važno za potražnju u kako u eurozoni, tako i u cijeloj Europi. Ako pogledamo na vrste preporuka, vidimo neke vrlo blago i jedva formulirane preporuke. I ako gledamo iz tog ugla, nema nikakvog naglaska na, za potrebom za simetričnom prilagodbom. To nema veze sa e, konkurentnošću cijena. E, već je to vrlo važno za održivost duga. Drugim riječima, vrlo je važno ako želite imati održivost duga da imate prilagodbe koje neće biti preniske u odnosu na e, e, stopu inflacije fiskalne politike za eurozonu i za Europu u cjelini bi trebale postojati. Kakvo je bitno fiskalno stajalište? To je nešto što se uopće ne spomenje. Govori se pak o neutralnosti što je bitan korak naprijed jer barem to što se govori o neutralnosti nam ukazuje da više nismo u onakvim restriktivnim fiskalnim politikama kao što smo nekad bile. Međutim, to nije dovoljno. Ja mislim da simetrična prilagodba i e, fiskalna stanovišta su e, dva polja gdje bi se više moglo napraviti kako bi se napravila poveznica sa onim e, što su ciljeve ciljeve i politika u eurozoni i to bi se moralo dati na specifični i konkretni način u preporukama po Jer ne budemo li imali dovoljno potražnje u samoj politici u cijeloj Europi i u eurozoni pona osob, moglo bi se dogoditi da sve to ima negativne e, posljedice u e, svakoj državi. Primjer iz moje zemlje, vjerojatno će gospodarski rast biti veći nego što je planirano, dakle ne 0,7%, već 0,9%, a čak 1,6% sljedeće godine. kako to? Jer radi fleksibilnosti mi po prvi puta sada možemo imati neutralne fiskalne politike na nacionalnoj razini. Važno je čak i za sljedeću godinu, jer prošli smo kroz puno reformi i kroz planove ulaganja, dakle vrlo je važno da te iste mogućnosti ponovno iskoristimo, dakle da iskoristimo mogućnost da imamo s jedne strane e, reforme, s druge strane e, fleksibilnost. Dakle, to je nešto što je i dalje ključno i mislim da ako sve to želimo bolje povezati, da moramo te i poboljšati. Hvala. Sada riječ ima Eduardo Caprita iz Portugala. Dobar eh, dan. U portugalskom parlamentu smatramo da je dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta o koordiniranju ekonomske, monetarne i proračunske politike, nešto što zaista pomaže da dođe do razvoja strategija među svim državama, naročito onima iz eurozone. One omogućuju proračunsku konsolidaciju uz mogućnost razvoja i e, gospodarskog rasta, a isto tako i dozu solidarnosti u Europi. Iz tog razloga mi u portugalskom parlamentu smatramo da su rasprave koje su ove godine održane vrlo važne, bilo s povjerenikom Dombrovskisom ili s povjerenikom Moskovisije na našim odborima za europska pitanja ili pak na našem financijskom odboru. Želio bih postaviti pitanje o ograničenoj raspravi koju mi imamo. Jer naša rasprava s Europskim parlamentom ne može se svesti na svega dvije dva sastanka godišnje po dva sata gdje mi e, raspravljamo i govorimo kakvo je stanje stvari. Prioritete koje, koje plan daje ulaganju je nešto što smatramo važnim. A osim toga gledamo i e, na sve ono što je ostvareno kako bi komisija na fleksibilniji način promatrala pravila proračunske discipline. Naime, to je jedini način da se premosti ta vrlo negativna bilanca adaptacija i prilagodbe. Prošli smo tri godine u tom programu. E, inflacija je postala veća nego što smo očekivali, a i nezaposlenost se povećala više nego li što je bilo predviđeno. Ulaganja e, bilo javna, bilo privatna e, su sada na razini koju smo imali kada smo ušli u Europsku uniju uz razinu imigracije koja je jako visoka jer nismo nikada e, nešto tako prošli a isto tako e, imamo i stopu inflacije kako smo imali 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Iz tog je razloga za nas važno da preporuke koje komisija upućuje pojedinim zemljama imaju određenu e, fleksibilnost kako bismo mogli zaista ostvariti gospodarski rast i otvoriti nova radna mjesta u Portugalu to je tim važnije jer program što ga je u travnju portugalska vlada predstavila, a cilj je bio ostvarivanje stabilnosti, radno se u programu koje je predstavila vlada koja je bila na kraju mandata. A e, izrađen je plan koji ide do 2019. godine. Čitav niz pravila je iznešen, međutim, te e, vlada je na kraju mandata, a za 14 dana ćemo vidjeti je li to e, put koji je idealan. Sad ćemo vidjeti e, kada gledamo na europski semestar, treba dakle u obzir i te aspekte. Recimo, Poljazi će isto uskoro imati izbore. Trebalo bi se dakle to uzeti u obzir te proračun predstaviti e, tako što će se moći provesti neke planovi u skladu s proračunom koji će ipak ovisiti o tome e, tko će e, pobjediti na izborima. I primjerice mi 15 listopada nećemo više imati proračuna u Portugalu jer to nije bilo moguće napraviti. Prema tome moramo imati Europu koja će odgovarati glavnim e, načelima na kojima je utemeljena, a to je solidarnost. E, hvala, ovo je vrlo zanimljivo. 15. listopada je dakle rok u novim zakonima i vidim da je cijeli postupak vezan za te rokove. Nisam bio upoznat, a da vaša zemlja ima taj problem. E, Zanimat će me da saznam što će se dogoditi i kako ćete vi to rješavati. E, hvala na vaše pitanje. 4. listopada ćemo imati izbore, a 15. listopada vjerojatno nećemo imati niti novu vladu, niti novi proračun. A to nije problem koji je specifičan za Portugal. I u Poljskoj će se održati izbori krajem listopada. Imamo jednostavno pravila evropskog semestra uz pol, koje moramo kombinirati uz e, domaći politički kalendar. Dakle, trebala bi komisija prilagoditi to e, ovim e, vašim, dakle pojedinim nacionalnim kalendarima. Hvala. Pelegije iz Francuske nacionalne skupštine. Hvala lijepa. Jako mi je drago što se ovaj sastanak, ovakvi sastanci održavaju. Mi u E, Francuskoj narodnoj skupštini i senatu, odlučili smo redovito održavati sastanke s eurozastupnicima kako bismo radili zajedno. Mislim da je ovaj dijalog vrlo pozitivan i e, želim reći da odobravam prijedloge koje vidimo u izvješću. Bilo bi dobro da imamo dokumente tri mjeseca unaprijed. To je važno želimo li imati mogućnosti da dobro odradimo posao u nacionalnim parlamentima, onda je zaista nužno da sve dokumente i preporuke komisije dobijemo dovoljno dana, dovoljno vremena unaprijed. Ja sam inače u Francuskoj u oporbi i ja sam iz stranke Republiken koja je parlamentarna stranka. prema mojem iskustvu, ali vidimo da je to nešto što je opće prisutno jer ste vi o tome govorili, svega 12% preporuka e, su preporuke koje se slijede u Europi. U Francuskoj je čak i manji postotak je onaj koji se slijedi. Gledamo li e, listu preporuka za Francusku, vidimo da ne postoji niti jedna domena gdje je došlo do značajnog poboljšanja. Zaista je nužno, inzistiram na tome, da se te preporuke više uzmu u obzir. Imate pravo kada kažete, to je točka broj 16 ovog izvješća, da to prvenstveno ovisi o nacionalnim parlamentima da ću vam primjer naše skupštine. Europski semestar i sve objave vezane za ekonomiju, financije i reforme. Ništa od toga nije bilo stavljeno na glasanje. To jest stvarno zapanjujuće, ali je tako. Do toga je vjerojatno došlo jer se većinska stranka bojala da neće e, ishod glasanja biti njima po volji. Mi u e, dakle u Narodnoj skupštini u Francuskoj, iako smo prosvjedovali, nismo imali prilike glasati o e, europskom semestru. Radi se zapravo o temi o kojoj se puno raspravlja. Kada se govori o preporukama koje govore o reformi mirovinskog sustava i e, zakona o radu, postoje dvije vrste reakcija. Jedni misle da treba igrati igru i slijediti dakle apsolutno te preporuke. Dok pak drugi tvrde da što to radi Europska komisija koja se miješa u nacionalne poslove. Naravno, ako se razmišlja na ovaj drugi način, onda se ne napreduje na europskom planu. Osobno se zalažem da ima više dijaloga i da rezultat svega budu odluke koje će odgovarati razmjeni mišljenja koje imaju Europska komisija i nacionalni parlamenti založio bih se zato da e, idemo zatim da budemo više konkurentni. Začudile su me kritike koje su dane samo na one koje su najviše konkurentni u Europi. E, začudile su me kritike upućene Njemačkoj. Ja mislim da treba više konkurentnosti, više fiskalne i socijalne konvergencije. Potrebno je da imamo zajedničku industrijsku politiku. Svjestan sam da se svi mi slažemo da je potrebno ostvariti rezultat u tom smislu. Međutim, kada se sasvim konkretno vidi kako se e, ne izvršavaju preporuke komisije te da se vidi na koji način e, se ta prema tim pitanjima ponaša nacionalnim parlamentima onda me stvarno brine i čudi da ne može doći do ovog stupnja konvergencije. E, e, proste vrijeme mi isteklo. Ja sam zaključio. Hvala lijepa. Zahvaljujem se da je red ponovno na Europskom parlamentu. Gospodin Stolijan, EPP. Zahvaljujem predsjedniče. Naravno, vidimo da europski semestar postaje sve učinkovitijim instrumentom za koordinaciju gospodarskih i fiskalnih politika država članica. Međutim, ukazao bih na jednu slabu točku unutar europskog semestra. Radi se o proljeću kada nacionalne vlade more Europskoj komisiji poslati nacionalne reformne programe i programe o konvergenciji i stabilnosti. Kao što znate, nakon te faze slijede preporuke vijeća. Problem je u tome što prema jednoj provedenoj anketi u određenom broju država članica nacionalne vlade se ne konzultiraju s parlamentima o tim programima nacionalnih reformi, konvergencije ili stabilnosti. I to je problem same demokracije, problem odgovornosti nacionalnih vlada naspram nacionalnih parlamenta. Što se zatim događa u tim zemljama? Nacionalni parlamenti postaju svjesni problema vezanih uz nacionalne reforme, konvergenciju ili programe stabilnosti ili što se tiče preporuka vijeća, postaju ih svjesne tek na jesen kada nacionalne vlade predstavljaju parlamentima izlažu nacrt proračuna. I obično tijekom rasprave o nacrtu proračuna postoji vrlo malo prostora za bilo kakve promjene. Dakle, kako bi se osnažila demokracija i odgovornost nacionalnih vlada prema parlamentima, važno je da nacionalni parlamenti budu uključeni u europski semestar od samog početka, od proljeća, kada se ti programi pripremaju u vladama. Hvala. Thank you. Uh, Marija Joao Rodriguez. Maria Joao Rodriguez, Esida, izvolite. I must say that I fully agree with the last remark. Moram reći da se u potpunosti slažem s posljednjom opaskom, jer važno je da nacionalni parlamentarci u potpunosti budu uključeni u proces u mnogo ranijoj fazi. Kada Europska komisija donosi preporuke eh, za države članice, tada vlada počinje pripremati nacionalne reformne programe. No, reći ću vam svoj stav kao europarlamentarca. Posebne preporuke za države članice bave se smanjenjem neravnoteža. Naravno, znamo da je za to potreban eh, rad na nacionalnoj razini, reforme, ulaganja, no isto tako možemo vidjeti, u proteklim godinama bili smo vrlo jasni oko toga, da ukoliko želite smanjiti neravnoteže, da je također potrebno u ravnotežu donijeti jedan općeniti europski okvir. I to konkretno kada se radi o eurozoni, Vjerujem dakle da bismo trebali razviti dijalog između europarlamentaraca i nacionalnih zastupnika o trenutnim temama takozvanog izvješća Petra predsjednika. U njemu se nalaze prijedlozi koji se bave upravo time kako provesti reformu i uvesti ravnotežu u monetarnu ekonomsku uniju. Ako za primjer uzmemo ulaganja, one su ključni prioritet u našoj kombinaciji politika, no možemo li reći da sve države članice se nalaze u istim situacijama po pitanju ulaganja? Dakle, od toga smo još daleko. Što znači da moramo osposobiti svoju ekonomsku i monetarnu uniju instrumentima koji još nedostaju kako bi sve članice eurozone mogle ulagati na istoj razini. Naravno, sada imamo nešto vrlo važno, europski investicijski plan koji moramo iskoristiti što bolje možemo, no vjerujem da će prije ili kasnije, upravo zbog pokušaja pridržavanja zajedničke fiskalne discipline i zbog toga što razumijemo ograničenja nacionalnih proračuna, prije ili kasnije ćemo morati izgraditi zajedničke fiskalne kapacitete unutar eurozone. Drugi primjer je potreba eh, podrž, podrške postojećoj potražnji s odgovarajućom kombinacijom politika, za što moramo imati organiziranu raspravu o odgovarajućem fiskalnom stavu unutar eurozone. Ponovno primjer je potreba produbljivanja dijaloga između nacionalnih i europskih zastupnika. I za kraj također bismo trebali spriječiti opasnost od snižavanja standarda što se tiče socijalnih standarda. Naravno, pokušavamo povećati konkurentnost, što je u zajedničkom interesu. Moramo se pobrinuti da konkurentnost u Europi e, pođe putem ulaganja u digitalnu rezoluciju, energetsku tranziciju, a ne da snižava socijalne standarde. Dakle, to je još jedna tema gdje moramo poraditi na poboljšanju koordinacije između europskih i nacionalnih parlamenta. Dakle, da zajednički povećamo konkurentnost i pobrinemo se da se to ne pretvori u snižavanje zajedničkih socijalnih standarda. Predložila bih da za sljedeće nadolazeće dijaloge koji bi trebali biti intenzivni, da također identificiramo teme koje su od zajedničkog interesa i ono da definiramo što je nužno u, kao reforma za bolje funkcioniranje ekonomske i monetarne unije. Zahvaljujem, Klaus Bartel iz Bundestaga. Zahvaljujem predsjedniče. U Njemačkoj postoji širok konsenzus o potrebi za ekonomskom koordinacijom, no rezultate moramo smireno sagledati i zapitati se da li je smjer u kojem se ta koordinacija kreće ispravan. Dolazi do nedostatka rasta, ali isto tako i do socijalnih gospodarskih neravnoteža koje su sve veće između država članica, između pojedinih regija, između socijalnih slojeva ili klasa. E, uzevši primjer Njemačke, ja bih doveo u pitanje posebne preporuke za države članice. 2008. da smo slijedili te preporuke, ne bismo preživjeli krizu tako dobro kao što jesmo. Mi smo učinili upravo suprotno od onoga što su govorile preporuke, stabilizirali smo, a ne deregularizirali tržište rada, osnažili smo socijalne partnere i povećali smo unutarnju potrašnju za 2% boda BDP-a. Na taj način smo održali razinu zaposlenosti. Nismo tržište rada učinili fleksibilnijim kao što su nalagale preporuke. Nadalje, kada gledamo posebne preporuke za Njemačku, uspredbi sa raspravom o našim viškovima, primjećujem istu neoliberalnu filozofiju koja se primjenjuje na Njemačku kao i na one gospodarski slabije zemlje. I čudi me što se Njemačku optužuje što pretjerano primjenjuje ograničenja dugovanja, a isto tako traži se da se uvede visoke poreze na potrošnju. Dakle, da to učinimo, naš bi višak bio veći, ne manji. I ono što mi očekujemo je zapravo pohvala što smo uveli, povećali minimalnu plaću, osnažili e, sindikate u autonomiji tijekom kolektivnog pregovaranja i ulaganju i primjerice mirovinski sustav je također osnažen. Dakle, ne želimo oslabiti svoje rezultate, već poboljšati svoju bilancu osnažujući unutarnje gospodarstvo i uvoz. No preporuke idu upravo u suprotnom smjeru. Dakle, tu se radi više o ideološkom usmjerenju mi smatramo a to je tema i za internu političku raspravu, da te preporuke i europska gospodarska politika mora biti redefinirana ukoliko želimo vidjeti ulaganja u Europi neravnoteže i socijalni problemi u takvoj situaciji ne bi bili pogoršavani, konkretno financijska sposobnost država da djeluju bila bi osnažena. Nadalje, imajući na umu nestabilnost svjetskog gospodarstva, kao i europskog, potrebno je osnažiti jedinstveno tržište, što znači ulaganje, a unutarnja potražnja bi samo osnažila Europu, a ne bi se svodila na prioritizaciju izvoza. I treća stvar, kada gledamo posebne preporuke, u njima stoji da oporezivanje rada je nešto čega treba odustati i da se ne oporezuje potrošače, već da se bavimo oporezivanjem kapitala i porezima na financijske transakcije. Četvrto, u radnim politikama rada ne bismo samo trebali govoriti o fleksibilnosti, već i o sigurnosti i kvalifikacijama. I peto, u svjetlu rasprave o migraciji trendne situacije, trebali bismo biti svjesni da, imajući to na umu, situacija na tržištima rada i socijalnim sustavima mora biti osnažena i još više regulirana. In den Sozialsystemen und auf den Arbeitsmärkten, das passt mit Sicherheit nicht. Dakle, raspadanje socijalnih usluga tržišta rada je nešto što nam pokazuje stanje stvari. Zahvaljujem na ovoj intervenciji. Bila je dakle vrlo zanimljiva, korisna. riječ sada ima gospodin Kristof Matnečer iz Austrije. Hvala. Cijenim riječi gospodina Bartola, jer suprotno bi i meni trebalo više vremena za sve moje komentare. Nadovezao bih se na ono što je rečeno o kritiziranju trgovinskih viškova. Ono što mislim da moramo razmotriti je kupovna moć u određenim dijelovima jedinstvenog tržišta i postojeće neravnoteže diljem jedinstvenog tržišta i eurozone. Ovakav tip viška dakle može dovesti do problema u eurozoni. A što se tiče provedbe posebnih preporuka, mislim da je jasno da Europa nije dovoljno snažna ovdje, da nam je potrebna zajednička gospodarska politika i to osobito što se radi kada se radi o konkurentnosti jer usporedbi sa drugim e, gospodarskim regijama diljem svijeta Europa e, ne čini dovoljno, nije dovoljno snažna. Cijenim ove ovaj nacrt izvješća, ali smatram da tu nedostaje nekolicina stvari e, koje u europskom semestru nisu dovoljno razražene. Moramo razmotriti javni deficit, Postoje objašnjenja zbog čega neke zemlje ne mogu se pridržavati postojećih pravila, no zbog čega je moguće da da do ovakvih problema dolazi, a imamo poduzeća u Europi e, koje svoj profit ostvaruju ovdje, ali ih se ovdje ne oporezuje. Vidjeli smo rezultate posljedice LuxLeaksa i dobro je da je komisija počela djelovati po tom pitanju. Moramo se pobrinuti da dodana vrijednost u Europi bude odgovarajuće oporezovana i da ta sredstva pune javne kase. Slaba provedba je nešto što je istaknuto I ovdje moramo razmotriti konkretna pravila koje se primjenjuju na pojedine profesije i moramo razmotriti kvalitetu. U određenim područjima postoje pravila za pojedine profesije koja postoje već dulje od stotinu godina kvaliteta je u nekim zemljama od velike važnosti, osobito u moje zemlji, i takva kvaliteta zapravo omogućila da se trgovina u mojoj zemlji nosi sa globalnom. Ta je kvaliteta važna i ne možemo prepustiti tržišnim silama da odluče da li će određene vrste profesija, zanimanja preživjeti ili neće. Moramo sami planirati budućnost, a u mnogim europskim zemljama postoje sistemi koji su namjerno razvijeni, oblikovani tijekom jednog stoljeća i te sustave moramo zaštititi, moramo biti oprezni kada se bavimo tim sistemima. Dakle, moramo se pobrinuti da postoje kvalitetno osposobljavanje mladih, moramo ih potaknuti da se odluče za takvo osposobljavanje, ponuditi određene inicijative, poticaje. Isto tako trebaju nam visoki etički standardi, kodeksi u svim zanimanjima, u svim poduzećima, a takav cilj ne može se postići e, samo puštanjem tržišnim silama da same uređuju stvari. Vidio sam neke primjere gdje su porezni savjetnici uspjeli e, osigurati monopol i ne mislim da je tako nešto pogodno za kvalitetu. Što se oporezivanja tiče, znam da ovaj odbor mnogo radi na tome i zamolio bih vas da pojačate pritisak još više. Potrebni su nam TTTB na jedinstvenom tržištu i ne želimo zajednički konsolidirani e, porez, već zajedno konsolidiranu osnovicu. Hvala. Thank you very much. Uh, indeed, uh, Hvala vam. Doista ovaj odbor uh, naporno radi na pitanjima poreza i podrž, podržava mjere CCTB-a koje su već u vijeću blokirane prilično dugo, ali sada je taj dosije ponovno otvoren i doista intenzivno na tome radimo. Iz Mađarske, Falner Pavel. Köszönöm szépen, elnök úr. A Magyarország gyűlés delegációja... Hvala vam. U ime delegacije Mađarskog parlamenta hvala vam na mogućnosti da nacionalni parlamenti komentiraju gospodarske politike i programe koji su uvedeni kao odgovor na krizu koja je započela 2008. S obzirom na nedavna iskustva možemo reći da je postupak europskog semestra poboljšan i zemlje članice su mogli komentirati cijeli postupak, međutim moramo se potruditi i povećati odgovornost nacionalnih parlamenta prilikom provedbe. Što se tiče preporuka, one bi se trebale fokusirati na pitanja politika općenito pozdravljam pojednostavljivanje europskog semestra i fokusiranje na preporuke zemljama članicama. Istovremeno, međutim, mora se ostaviti manevarskog prostora za nacionalne parlamente, odnosno za njihovo djelovanje. Znamo da se i uvodne izjave moraju ponešto pojednostaviti. Podnošenje pisanih komentara se mora dozvoliti u nešto dužem roku, kako bi se odgovorilo na preporuke. To bi bilo korisno održati, održavati konzultacije. Mačarska je primila informacije od Europske komisije vezano s proračunski deficit. Ciljevi nacionalnog reformskog programa bi trebali po njima biti više fokusirani, međutim moramo iznova promisliti kako se semestar može preoblikovati da bi doista ispunio svoje ciljeve i da bi stvorio dodatnu vrijednost. Pitanje europskog semestra uvijek su u žiži interesa našeg odbora u Mađarskom parlamentu. 2012. se objavljuju izvješća i vlada je usvojila program za konvergenciju koji smo poslali nadležnim odgovarajućim tijelima. Također smo održali saslušanja nakon objave preporuka. Što se tiče preporuka za 2015. One su održane u Svibnju u Budimpešti. Hvala vam na pažnju. Thank you uh, Ana Birhal. Hvala vam, Ana Birhal iz Rumunjska Thank you very much, uh, Mr. President. And, uh... Hvala vam. Zahvaljujemo vam na ovoj prilici da govorimo u važnoj raspravi. Dozvolite mi da vam se obravim, obratim na e, rumunjskom. Pozdravljamo analizu koja se provodi vezano uz, naročito uz preporuke za zemlje članice, pozivi nacionalnim parlamentima još jednom dokazuju otvorenost novog predsjedništva, odnosno predsjednika Junkera, koje on ima prema nacionalnim parlamentima kako bi se s njima uspostavio izravni dijalog, dakle otvoreni, transparentni dijalog sa zemljama članicama. Pozdravljamo novi pristup e, komisije kada je riječ o pojednostavljivanju europskog semestra. Pozdravljamo fokusiranje na manji broj prioriteta i objavljivanje analiza za svaku zemlju tri mjeseca ranije nego što je to bio ranije slučaj. To nam omogućuje dubinsku analizu, ranu analizu od strane nacionalnih parlamenta. Zastupnički dom u Rumunskoj i odbor za evropske poslove pažljivo prati sve relevantne dokumente koji su vezani za evropski semestar, počevši uz godišnji e, pregled rasta, analizu za Rumunsku te e, preporuke. Mi smo izdali mišljenja i primaju na znanje činjenicu da postoji potreba da se potakne potražnja zajedno sa ponudom. To je važna, e, važna poluga rasta zajedno sa fiskalnom disciplinom i strukturalnim reformama. Mi vjerujemo da ćemo privlačenjem, da je privlačenje privatnih investitora dio Junkerovog plana, o tome smo raspravljali u našem odboru u Runskoj i predložili smo s tim u vezi javnu raspravu. Naveli smo nakon poziva komisije, vjerujemo da bi to trebalo popravi, popratiti i rast investicija u javne projekte. Rumunska vjeruje da se, preporu, da se odvedene preporuke koncentriraju na prioritete i na reforme koje će nam omogućiti da ispunimo svoje ekonomske i socijalne ciljeve. Svjesni smo činjenice da trebamo slijediti ove ciljeve na nacionalnoj razini kako bi ispunili ciljeve strategije Evropa 2020. Europske prioriteti su konsolidacija gospodarskog rasta i stvaranje radnih mjesta. Dozvolite mi da kažem da smo u Rumunjskoj održali raspravu o novim poreznim pravilima koji bi omogućili Rumunjskom parlamentu da usvoji isti. Počeli smo od ideje da moramo biti odgovorni i pažljivi kako bismo našli ravnotežu između poreznog popuštanja i rasta. Također smo razvili mjere koje vode ka popuštanju poreznog pritiska kako bismo dostigli deficit od 1,5% u 2015. Također je važna fiskalna disciplina i tu moramo voditi računa o posebnim potrebama gospodarstva koje je nešto udaljeno od evropskog prosjeka. To nam omogućava da provodimo i nove mjere za porezne rezove kako bismo se pozabavili tim pitanjem. Novi fiskalni zakon također će popratiti poreze strukturalne reforme kojima se želi stimulirati rast BDP-a. Želim naglasiti da bi ekonomske politike trebalo birati na transparentan način uz uključenje svih nacionalnih parlamenta i rasprava temeljena na argumentima za i protiv tebe obuhvatiti sve zainteresirane stranke. Također želim vam e, čestitati na organizaciji današnjeg sastanka koji je još jedan dokaz transparentnosti. Hvala vam. ima zastupnica Luč iz Njemačkog Bundestaga. Da, hvala vam. Ja sam e, čelnica odbora za proračun Bundestaga različite prioritete kao što čujemo iz izlaganja, kako kada govorimo o stranci na vlasti, ja sam naime u oporbi, upravo sada u Budestagu raspravljamo o proračunu, 312 milijuna eura je zadani plan, mislim da ćemo ga morati povećati. Htjela bih reći također da pravila vezana uz preporuke u europskom semestru treba moći prilagoditi. To je spomenuo i kolega Bartol. htjela sam to pojasniti. U sam do Europskoj uniji u svim zemljama članicama trebamo vidjeti kako odgovaramo na izazove povezane sa e, izbjeglicama koje dolaze u Njemačku, Švedsku i druge zemlje Europske unije. Ovo će imati utjecaj na proračunske politike, na gospodarsku politiku te na politiku poreza. Unutar Europske unije, međutim, zemlje se uglavnom bave razlozima zbog kojih ovi ljudi bježe. I vjerujem sam da sve zemlje Europske unije, prije Njemačka, trebaju odmah dokinuti isporuku oružja u zone sukoba. Potom žela sam nešto reći o pitanjima vezanim uz investicije. Ako sam dobro razumjela, svi se slažemo da je potrebno investirati, ali razlikujemo važne investicije, velike investicije i male investicije. Gospodin Batlo je to s pravom istaknuo da smo u Njemačkoj 2008. imali ekonomski odgovor na krizu. Ja sam predložila da u trenutnom kontekstu trebamo integrirani gospodarski program kako ne bi došlo do distorzije dodatnih problema. Drugo što sam htjela naglasiti, što je također važno, vezano uz preporuke, je pitanje duga. U Njemačkoj imamo veliki konsenzus da ne bi trebalo akumulirati nepotrebne dugove, imamo različita stajališta o tome kako izbjeći dugove. Zato je potreban učinkovit porezni sustav. Morate porezivati tamo gdje e, možete, morate popuniti praznine dopuniti sustav porezivanja kako bi konsolidirali državni proračun. I konačno, čuo sam što je rekao kolega Demazi i istraživačkom, istraživačkoj službi Bundestaga. Za mene je pitanje što je institucionalni okvir za Eurogrupu, naročito za ministre financija Eurogrupe, imaju li oni pravo održavati sastanke i donositi odluke kada su prisutni samo neke članice eurozone, dakle, dakle ne sve. Mislim da je to nešto o čemu se treba raspraviti u Europskom parlamentu. Imamo osnivačke ugovore, međutim tu su i utjecaj na tijela koja bi se trebala pozabaviti tim pitanjem. Vidimo da nemaju sva potporu osnivačkim ugovorima. I na koncu, dakle, straživački centar Bundestaga izradio je dokumente, to je objavljeno u medijima i on jako utječe na njemački ustavni sud, što je jako važno, smatram. Hvala vam. Veli da dajem riječ e, kolegi Golfijeo iz Francuskog senata. Izvolite. Hvala predsjedniče. Baš kao i kolega koji je malo prije govorio, koji je također bio iz Francuskog parlamenta i ja sam također iz oporbe. Nažalost, e, Francuska je jedna od zemalja koje su posljednje tri godine povećale deficit, do su druge države eurozone e, poboljšale e, situaciju s javnom potrošnjom u od, od otprilike 1,2%. E, u Francuskoj je to iznosilo dvostruko 2,5%. I moram reći da Francuska ne poštuje pravila prilagodbe koje je bila jedna od zaključka Europskog vijeća. Dolazi do različitih pristupa koje o svemu tome ima s jedne strane Europska komisija, a s druge strane francuska vlada, jer nemaju iste ciljeve. Imam vrlo jednostavno pitanje, kako bismo u budućnosti mogli omogućiti da Europska komisija i države članice koriste zajednički sustav izračunavanja pa da na taj način imaju iste e, način izračunavanja, na primjer, proračunskog deficita, što se danas u Francuskoj i Europskoj komisiji čini na drugačiji način. E, kolega od e, malo prije i mnogi drugi postavili su pitanje na koji način nacionalni parlamenti mogu bolje sudjelovati u izradi programa o stabilnosti. Kako to da se, kako bi se moglo postići da prilično rano nacionalni parlamenti u tome počnu sudjelovati. Jer sastanci poput ovog današnjeg mogu eh, tome pridonijeti. A bilo bi recimo dobro da ima i drugčije vrstu suradnje. Mi iz Franskog senata otišli smo, na primjer, razgovarati s kolegama iz odbora za financije u pa- Portugalu, ali trebalo bismo imati više dijaloga i među nacionalnim parlamentima i isto tako e, da bi smo trebali bolje e, i više surađivati sa europskim institucijama. Također. Hvala. Ispričavam se, ja dajem e, riječ zastupniku Marijasu, članu Europskog parlamenta iz Grčke. Izvolite. Hvala vam. Mislim da ovaj sastanak izuzetno važan. Zato što mislim, ako možemo održavati dijalog jer imamo isti zajednički interes. Nacionalni parlament i Europski parlament zastupaju evropske građane. E, mislim da imamo više toga zajedničkog u usporedbi sa Europom banaka, čini se da oni vode stvari. Imamo više stvari koje su nam zajedničke u odnosu na Evropsku komisiju koju također u većoj mjeri kontrolirala birokracija iz Brisela. Zato mislim da je današnji sastanak jako važan. Možemo razmijeniti stajališta i upoznati se. I ukoliko nemamo ovaj izravni kontakt, a ne znamo tko smo i o čemu govorimo. Čuo sam od francuskog kolege da francuski parlament također, da na nacionalni parlament također međusobno surađuju, to mi je drago i ja sam do prošle godine bio zastupnik u grčkom parlamentu. Znam da je u okviru subsidijarnosti na nacionalni parlamenti mogu surađivati mogu određivati tijek događaja, mogu stavljati veto na zakonodavne prijedloge komisije. I zato mislim da bi nacionalni parlamenti trebali izravno surađivati. I još jedna stvar vezano za europski semestar. Moramo razjasniti e, koje su odgovornosti, zato što je europski semestar usmjeren ekonomskim politikama, ali ekonomske i financijske politike su kompetencija zemalja članica. To nisu monetarne politike nisu predmet interesa Europske unije. Ono što je ovdje potrebno je koordinacija, ali zadnju riječ imaju zemlje članice i nacionalni parlamenti. Naročito kada je riječ o nacionalnom proračunu. Ne možemo govoriti o demokraciji ukoliko nacionalni parlamenti nisu nadležni za nacionalne proračune. I unutar tog okvira možemo voditi ove razgovore. Kao što sam rekao na prethodnim sastancima odbora Ekon, često vidim da komisija pokušava preuzeti neke nadležnosti koje de facto pripadaju zemljama članicama. Također želim naglasiti da one zemlje koje su potpisnice takozvanog memoranduma, da se one imaju nacionalne parlamente koji su bili podrivani zato što odluke donosi trojka. Dio zemalja članica ne sluša naredbe trojke i tada im se režu sredstva, dakle ne mogu se više zadruživati. Dakle, činjenično trojka nameće svoju politiku suverenim državima. Uloga, dakle, nacionalnih parlamenta tada je značajno smanjena. Eurogrupu nitko nije birao, to je neformalno tijelo, međutim oni donose suverene odluke. I u slučaju Grčke, gdje je Eurogrupa donijela odluke, a trojka ih nametnula, Grčki parlament je bio bespomoćan. Ja sam bio član tog predstavničkog tijela i donijeli smo zakonodavne akte, 300-400 stranice, rečeno nam je to morate izglasati, inače nećete dobiti sredstva, te ćete propasti. Ili to način na koji treba funkcionirati parlament? Pitam se. Nedavno nam je nametnut još jedan memorandum i trojka je poslala 700 stranica zakona i očekuje da će se o tome glasovati u roku od par dana. Nitko to nije mogao pročitati, valjalo je samo glasovati. Dakle, ono što sada vidimo je da trojka onemogućava e, demokraciju. Hvala vam puno, izvolite Silvi Gular. Puno hvala. Ah, kako sam ja uzela riječ, Francuzi su se razbježali, ne žalim se. Jednostavno želim reći svim zastupnicima nacionalnih parlamenta da postoji tema na koju je Europski parlament odlučio načiniti izvješće na vlastitu inicijativu, a to je eh, kako kada se završi financijska kriza, nadam se da jesmo na tom kraju, je smo nakon nekoliko godina pokušali braniti stabilitet. Sada se bavimo time kako bismo bolje mogli na svjetskoj razini regulirati financijsku sferu. Jer sve je to vezano i za pitanja demokracije kako u pojedinim državama, tako i u um, Europskoj uniji. Postoje različiti organi od E, e, FSB-a, European Financial Stability board e, pa do mnogih drugih tijela. Radi se o pitanjima demokratske odgovornosti, polaganja računa, sve ono što zapravo nije u potpunosti jasno. Htjela sam vam jednostavno reći da mi dakle na tome radimo. Pa ako u nacionalnim parlamentima netko ako nekoga od to zanima ili nam netko želi reći kako bi se moglo biti više zastupljeno u stručnim tijelima, e, moram reći da bih vas rado saslušala, odnosno vaše kolege koje bi to moglo zanimati. Uopće pitanja zastupljenosti u svjetskim forumima je vrlo bitno pitanje zastupljenosti europljena. Ovdje ne suprostavljamo nacionalne i europske strukture, već pokušavamo povratiti povjerenje europskih građana u demokratske institucije. U nekim državama parlamenti rade puno, ali ne možemo se osloniti tek na neke države članice kako bi se pitanja riješila unutar eurozone koja je vrlo osjetljiva. Hvala vam što ste došli i velik broj nas iz Europskog parlamenta vrlo rado s vama razgovara. Hvala vam Silvija, sada Darijuš Rozati ima riječ. Dakle, čuli smo puno jako zanimljivih e, pitanja i primjedbi. Da, točno je ovo je bila ne samo zanimljivo, rekao bih da se radilo o fascinantnoj raspravi. Dopustite mi da se zahvalim svima koji su se javili za riječ. Sve što ste rekli ja sam pomno pribilježio i e, sve će to biti uzeto u e, obzir kada budemo završavali naše izvješće. Za sada smo još uvijek u fazi prikupljanja amandmana i izrade završnih dokumenata. Pokušat ću govoriti kratko, pa stoga neću komentirati sve e, što su kolege rekle i čuli su mnogo važnih stvari. Izvojit ću ipak tri do četiri teme koje su se javile za vrijeme rasprave na prilično intenzivan način. Započet ću s pitanjem što sam ga ja sam postavio na početku rasprave, a to je kako to da e, nacionalne države zapravo se toliko distanciraju od e, specifičnih preporuka po zemljama, zašto ih se toliko malo provodi. Ču sam različita razmišljanja u tom smislu i jedno od njih koje dovodi do zaključka koji je vrlo jasan. Još uvijek je potrebno da e, ima više razmjena mišljenja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i nacionalnih parlamenta i komisije. Trebamo gledati na pojedine dijelove tog procesa. Neki među vama su rekli da dio tog procesa jest preklapanje, da države članice nemaju nužno uvijek dovoljno vremena da se pripreme ili reagiraju na sugestije što ih daje komisija. A niti nacionalni parlamenti eh, ne dobivaju uvijek dovoljno obavijesti koje im eh, ne daju njihove vlade. O svemu tome treba razmisliti. Ovih šest mjeseci eh, treba pripremiti puno materijala, puno dokumenata kako u komisiji, tako i u nacionalnim parlamentima. Sve je to potrebno vrlo dobro proučiti kada se izrađuju preporuke po zemljama. To je dakle jedna od pouka što je možemo izvući iz ovih iz eh, ove rasprave. Drugo, i tu bih se pozvao na raspravu o e, višku platne bilance u Njemačkoj. Jedni su rekli da je to dobro jer je to znak da je njemačka ekonomija dobra. Drugi su pak rekli da to zapravo nije poželjno. Podsjetimo se da između deficita i viška nema simetrije. Zašto taj odnos nije simetričan? Prvenstveno ne postoji pravni simetrija u tom smislu. Jer e, še, zato što postoje pravno ograničenje je 3% maksimalnog deficita. To je jedno tako s europskim zakonima. A drugo je, nema ekonomske simetrije. E, država koja je u minusu ima puno veći rizik. Rizik je da e, više nema ulaganja, dok država koja je u suficitu nema takvog rizika. Države su međusobno povezane i to vrlo jake i ponekada se neki fenomeni prenose iz jedne države u drugu. A višak ne postoji ako nema deficita u nekoj drugoj zemlji. A kada gledamo koliko njemački e, višak zapravo kako on konkretno izgleda, on je zapravo rezultat velikog njemačkog izvoza u mnoge europske zemlje, što se automatski pretače u deficitu nekim drugim zemljama. Prema tome, e, te zemlje trebaju pokušati smanjiti deficit, no ako druga strana ne bude surađivala, to neće moći uspjeti. Za člana monetarne unije javljaju se veće obveze samom činjenicom da je da ste u ekonomskoj monetarnoj uniji. Sve ovo je također povezano sa trenutnim mjerama štednje. Htio bih zapravo uvjeriti one zastupnike koje na mjere štednje gledaju drugačije nego što nego kao što na njih gleda većina. Moram reći da mjera štednje nigdje ne stoji u tom izvještaju. To je zapravo neka vrsta stvari koje pripada prošlosti. Jednostavno se traže od država članice da fiskalne politike koriste protociklički i na taj način dolazi do stimulacije e, politika, ali to se može napraviti samo kada ima dovoljno fiskalnog prostora. Pitanje mira štednje stavlja se često u krivu perspektivu. Jer ponekada su mjere štednje bile jako važne zemlje gdje je jednostavno porez nestao na financijskim tržištima. Nema jedinstvenog recepta. Jedino što se e, može reći je da vi u toj i toj zemlji imate mogućnost da trošite više, ali mi od vas tražimo da, da manje e, trošite i onda naravno e, to povlači za sobom određene e, rizike, naime više nemaju mogućnosti da poslužuju na međunarodnim tržištima. Prema tome, radilo se ponekad o nužnosti. Mi ne mislimo da je nužnost model koji treba slijediti. Ono što ja ipak želim reći, da to više nije središte izvješća. Mi jednostavno ne kažemo da je nužno nastaviti s mjerama štednje, čak ni za one zemlje koje su jako zadužene. Jednostavno kažu da one moraju nastaviti s ulaganjima i zaštititi javna ulaganja. Molim, kolega, malo ubrzajte. Da, to je zapravo sve što sam ja i htio reći, povjereniče. Naime, nisam u mogućnosti sada komentirati e, sve ove važne stvari koje smo čuli od kolega. Međutim, eto, sve što su govornici rekli zabilježeno je i e, pokušat ću to uklopiti kada budem e, sačinio konačni nacrt izvješća. Hvala lijepa prije nego što završimo s ovom točkom dnevnog reda. Dopustite mi samo nekoliko opaski. Jednu o sadržaju ekonomskih politika, a druge više postupovne prirode. Dakle, izvjestitelj je e, rekao stvari koje smatram važnima. Naravno, nemamo svi identične analize kvalitete ekonomskih e, politika u EU u posljednjih nekoliko godina. Ali Ipak e, imamo konsenzus u komisiji i u parlamentu o tome na koji se način treba baviti pitanjima ekonomskih politika, fiskalnih politika za, Europsku, za ekonomsku i monetarnu uniju. Govori se o potrebi da se ima protutiške politike, da se sačuvaju ulaganja i tako dalje. Naravno, tu postoje određene nijanse. Međutim, budući da se komisija odlučila za jedno neutralno fiskalno stanovište i budući da se vidi da eurozona mora imati zapravo jedno zajedničko stanovište kako u Junkerovom planu, tako i mi ovdje u parlamentu pokušavamo naći koje će politike bile najbolje kako bi se jamčio gospodarski rast i stabilnost. I mislim da možemo e, tu govoriti o makroekonomskom elementu samog izvješća. Postoji još jedna druga stvar. Naime, Smatram da je vrlo zanimljivi komentari da s jedne strane trebamo paziti da se pravila poštuju i da se specifični kriteriji po zemljama provedu, ali moramo biti sigurni da su preporuke koje se daju dobre, a ne da se radi o kontraproduktivnim preporukama. To je rekao upravo naš kolega iz Njemačke ali jedan od faktora zašto je Njemačka toliko konkurentna u današnje vrijeme je možda upravo ta jer se ta zemlja ponekada e, u na vješt način udaljila od e, preporuka. E, ne znam, ja se ne bih složio s takvim pristupom. Ja mislim da mi moramo dati pozitivne podatke komisiji o općim preporukama sa eurozonu. Zapravo moramo imati cirkularan demokratski pristup jer specifične preporuke po zemljama ne dolaze nametnute od osgora, već su one dio demokratskog e, postupka diskusije između nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta i drugih tijela. Dakle, treba samo pojačati činjenicu da će se više angažirati na tom planu. A europski semestar je nešto gdje će izvješće Rozati kao i buduća izvješća na tu temu imati ključnu ulogu. Moramo naći načine da zajedno surađujemo i da mi ojačamo demokratsku dimenziju ovog semestra i to onaj e, e, dio ciklusa gdje ćemo ustanoviti na koji način možemo dati pravilne informacije komisiji i isto tako da vidimo kako možemo raspraviti o zaključcima što je komisija donese, kako preporuke za eurozonu, tako preporuke za države članice. Parlament pokušava cijeli taj postupak reformirati, pojednostavniti, poboljšati i tražimo da se bolje identificiraju zajednički ciljevi na europskoj razini, a treba također imati i dobar manevrski prostor da se one provedu. Međutim, ono što je ključno je da zajedno radimo, da zajedno raspravljamo. Za sam semestar bilo bi jako dobro da nađemo način da se stvori demokratski eh, način eh, na koje će se eh, razraditi cijeli proces europskog semestra. Hvala svima koji su predonijeli ovoj raspravi. Darius, mislim da što bolje budemo uklopili sve što su kolege rekle u vaše izvješće, to će biti bolji doprinos širim e, reformama, sveobuhvatnim reformama upravljanju e, ekonomskom i monetarnom unijom. E, dakle, treba će nam i hvala svima na specifičnim preporukama. Hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Sada možemo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 Okay. I... Dobro. Moramo započeti sa sljedećom točkom dnevnog reda, koja je također vrlo važna. Zamala bih one koji moraju otići da to učine u tišini i rasprave nastave ispred vrata. više ste nego došli da kako i ostati. Izvješće Balc vrlo je relevantno, pa vas ne tjeram, no mm. omogućite nam, molim vas, da nastavimo u tišini sa raspravom. 14. točka dnevnog reda pregledi stanja izazovi uredbe EU o financijskim uslugama, utjeca i put naprijed prema učinkovitim djelotvornim okvirom eu za financijsku uredbu i uniju tržišta kapitala. Važna inicijativa ovog odbora kako bi mogao aktivno sudjelovati u e, raspravama o ovoj temi Dakle, važno je dati i doprinos radu komisije našim izvješćem na vlastitu inicijativu. Nacrt izvješća Burharta Balca, Burhart Balc ima riječ. Hvala. Nacrt izvješća rezultat je zahtjeva komisije da se razmotre posljedice usvojenog zakonodavstva. Tu bismo željeli ex ante i ex post procjenu provesti financijske usluge i zakonodavstvo koje se njima bavi nešto je što proteklim godinama dominira i imamo dosta intenzivno iskustvo toga. I to osobito u trenutku kad imamo nove zakonodavne predloge o uniji tržišnog kapitala, što je za ovaj odbor prioritet i važno je odvojiti vremena da se s njimi stanje stvari. Unija tržišta kapitala projekt je koji se bavi uklanjanjem prepreka za ulaganje i rast, a to možemo učinkovitije postići ukoliko nadziramo zakonodavstvo u svim financijskim sektorima. Moramo dakle imati na umu da pojedini zakonodavni akti su međusobno povezani i utječu na različite dionike. ne možemo se e, nositi sa tržišnim sudionicima, svim sudionicima na isti način. Oni se razlikuju po veličini poduzeća i mnogim drugim faktorima, tako da se moramo pobrinuti da se zakonodavstvo dosljedno provodi, a to je područje u kojem je do sada došlo do određenih neuspjeha i to je i ovaj odbor u prošlosti isticao. Ne možemo pojedinu uredbu ili direktivu jednostavno procijeniti samo po sebi. Potrebna nam je sveobuhvatna procjena cjelokupnog zakonodavstva koje se primjenjuje na financijske usluge. Moramo sagledati posljedice nje toga. I čuli smo mnogo o utjecaju na financiranje malih i srednjih poduzetnika, što je doista opravdan zahtjev. gdje leže problemi i kakve se aktivnosti mogu poduzeti. Potrebna su nam rješenja koja su praktična. Moramo se također pozabaviti već postojećim financijskim kanalima. vjerujem da doista trebamo djelovati na proporcionalan način. moramo razmotriti sve zapreke prekograničnim financijskim uslugama i ulaganjima, a te zapreke još uvijek su znatne. Jedinstveno tržište financijskim institucijama je ostvarilo određeni napredak, na što se tiče jedinstvenog tržišta za potrošače i ulagađe, pred nama još mnogo posla. Zbog toga predlažem da se ne bavimo samo europskom dimenzijom, već gledamo i dalje. Pogledamo i međunarodnu suradnju, konkurenciju, postoji međunarodna pravila u zona europska i moramo sagledati globalnu konkurentnost cijele Europe. Financijska tržišta, povjerenik za financijska tržišta javno rekao da će doći do sveobuhvatne procjene za koju se on zalaže i koja bi se na kumulativan način provela. To je dakle sastavni dio programa Komisije za bolje zakonodavstvo. Vjerujem da također ovdje moramo uračunati posebnu narav zakonodavstva o financijskim uslugama koje je vrlo složeno a to pak se nadovezuje na izazove koje su pred nama u radu na dosljednosti i proporcionalnosti. Vremenski okvir je nešto e, čime se moramo pozabaviti i poboljšati suradnju u donošenju zakona, a komisija i europska nadzorna tijela moraju imati jasan zahtjev vezana uz to. Dakle, potrebna nam je veća odgovornost, a ja vjerujem da ovaj odbor ima pravo u potpunosti sudjelovati u tome. To pak ne bi trebalo zaustaviti rad na postojećim zakonodavnim predlozima, moramo dovršiti sav rad na tehničkim standardima, delegiranim aktima i vjerujem da ćemo do kraja sljedeće godine da se od komisije mora zatražiti da dovrši jednu sveobuhvatnu procjenu. Želimo osnažiti stabilnost i pravnu sigurnost na financijskim tržištima kroz takvu procjenu. A nacrt izvješća o kojem govorimo usmjerenje ka postizanju tog cilja i radi na većoj učinkovitosti. Za kraj zahvalio bih i tajništvu na podršci u radu na ovom nacrtu izvješća. Radujem se na dolazećim raspravama i daljnje suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni. Hvala. Zahvaljujem. Prvi govornik izvjestitelju Sijeni S. Idea, Tang, na pet minuta. Hvala vam. Zahvaljujem i izvjestitelju na zanimljivom izvješću koje pokazuje dubinsko poznavanje financijskog sektora kao i zakonodavnog procesa, osobito u ovom domu. Dobro je što nakon cijelog vala uredbi koje su brzo donesene, da je dobro da sagledamo stanje stvari i tu gledamo i natrag i unaprijed e, misleći na to gdje možemo poboljšati e, naše zakonodavne akte. Nismo jedini koji se time bave, ali mislim da je to dobra stvar. I rekao bih da kvaliteta financijske regulative naravno ovisi o funkcioniranju financijskog sektora ne možemo reći da financijska regulativa sama po sebi može biti dobra ili ne. To visi o tome kako funkcionira, ne funkcionira financijski sektor. SID bi volio da financijski sektor služi realnom gospodarstvu jer to je u interesu sviju. U trenutnom stanju financijskog sektora on, načelno govoreći, radi u interesu sviju ali postoje i važne nejednakosti između poduzeća nisu jednaki uvjeti za multinacionalna poduzeća i male i srednje poduzetnike. Postoje nejednakosti između banaka, o tome se mnogo raspravlja u ovom domu, između malih i velikih banaka, ali i banaka u različitim zemljama. I isto tako postoje razlike u vrsti kapitala, equity naspram zaduženjima i drugi oblici. Dakle, poduzeća nisu uvijek u mogućnosti e, odupreti se gospodarskim šokovima jer su uvelike ovisni o zajmovima i nemaju nužno dovoljno vlasničnog kapitala da se zaštite. Kada se pokušava pronaći rješenje, nužna je analiza problema, a kada se gledamo europsko tržište, financijsko tržište u našem smislu tržišta kapitala do banaka, primjećuje se fragmentacija, i e, zapreke koje postoje. Dakle, moramo razviti jedan program, što je djelomično već i učinjeno, ali radojem se na dolazećoj raspravi, koja je započela već prije ljeta, i kroz koju pokušavamo izraditi program koji će se baviti uklanjanjem ovih nejednakosti. Na taj način će financijski sektor bolje služiti svima, realnom gospodarstvu, poduzećima, ljudima. Postoje zanimljive mogućnosti mali srednji, srednji poduzetnici zaslužuju posebnu razinu pažnje. Također postoji mogućnost standardizacije informacija, pojednostavljeni prikaz informacija, tablice rezultata koje će omogućiti lakši pristup zajmovima, ali zanimljivo je razmotriti primjerice dovršenje bankovne unije, programe za osiguranje štednih uloga i tu postoje velike razlike između pojedinih banaka. Dakle, rad na dovršetku bankovne unije važan je za uklanjanje ovih nejednakosti, a to pak znači da ćemo morati ubrzati rad na osiguranju štednih uloga. Također, bankama je potrebna veća mogućnost korištenja poluga kroz sekuritizaciju, ali istodobno ne možemo zaboraviti niti ono što smo naučili iz proteklih godina. Primjerice, moramo eh, razmotriti mogućnost repozitorija podataka koji će nam nadzornicima, regulatorima omogućiti da sagledamo i financijski sektor i rizike sa kojima se on, koje on stvara realnom gospodarstvu. Zaključit ću, dakle postoji mogućnosti e, kojima smo se već prije bavili u ovom domu ili u Europskoj komisiji. E, mnogo se još može raditi na vrijednosnicama i šokiran sam bio time e, koliko je složen problematičan e, tijelo trenutni sustav oporezivanja Zahvaljujem. Polo, govornik je prekinut. Bar. Thank you, Mr. Case Windburn. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem izvjestitelju na sjajnom izvješću koje se jasno sredotočuje na područja kojima se moramo baviti kada se radimo detaljnim, eh, bavimo detaljnim dotjerivanjem ove regulative. Područja na koja ću sredotočiti svoje amandmane neće biti iznenađenje izvjestitelju, uglavnom se tiču emira. iz u obzir da trenutno traje revizija emira, ali imam i te di točke koje bih, tri područja kojima bih se detaljnije pozabavila. Dakle, izvjestitelj rekao da dijeli stavo proporcionalnosti za male i srednje poduzetnike, uloga ISARA će također će trebati razmotriti, a u kontekstu Emira mislim da kada mnogo moramo učiniti osobito na standardizaciji izvješćivanja. To je područje na kojem, kada smo 2010. radili na tome, je dobilo najmanje amandmana, oko kojega je postalo najmanje kontroverzi, činilo se da je prilično jednostavno, ali u praksi postavilo se da je drugačije. Dakle, gotovo 89 različitih polja e, za izvješćivanje postoje unutar Emira, Mifida i Mifira i koje se na međunarodnoj razini ne poklapaju. Cilj izvješćivanja o transakcijama derivatima, globalnim repozitorijima i ide u svrhu da se vide razlike između različitih globalnih financijskih igrača. Ukoliko su podaci o kojima se izvješćuje presloženi da ih se razmotri, oni ne služe svoje temeljnoj svrsi za koju postoje. Da citiram ministra financija iz Luksemburga, na kraju krajeva samo stvaramo ogromno groblje podataka. Ja podržavam standardizaciju podataka i upotrebu identifikatora pravnog identiteta kada se to dogovori na globalnoj razini, ali oni funkcioniraju samo ako ih jednoobrazno primjenjujemo bez daljnjeg kompliciranja stvari. Različiti sukovljeni interesi u razdoblju big data znači da javni sektor mora preuzeti odgovornost za to. Uz izvješćivanje mislim da moramo i pojednostaviti ponašanje prema nefinancijskim stranama unutar okvira emira. Nacionalni e, nadzornici određene aspekte teško primjenjuju što dovodi do različitih tumačenja, što pak ne pomaže poslovnoj zajednici niti samim nadzornicima diljem Europe. I to je ključna točka koju je gospodin Balc već u svom izvješću iznio, Unija tržišta kapitala mora se baviti ne samo velikim projektima kao sekuritizacijom, već i malim izmjenama koje se može donijeti na postojeće zakonodavstvo kako bi ono bolje odgovarala malim i srednjim poduzetnicima i bankama i služilo potrebama različitima e, malih i srednjih poduzetnika. Svi o tome pričamo, na malo je praktičnih primjera da parlament to provodi u donošenju regulative. E, Dakle, uz pravilan nadzor imat ćemo sve manje praznina i pokušaj da se onemogući korištenje takvih praznina možda je dovelo i do pretjerano krutih pravila koje je potrebno revidirati da budu bolje prilagođene svoje srce. O funkcioniranju ISIS-a eh, rekla bih da me naprije brine eh, pristup komisije u radu na pravilima druge razine i to koliko smo naporno morali raditi da se poboljša njihova komunikacija sa parlamentom u područjima poput MIFID-a. S obzirom da sva pravila osvanjaju pod istim člancima ugovora 290 i 291, ustvarila bih da bi oni u Europskom parlamentu trebali pružiti više informacije. Od komisije dobijamo delegirane akte, njihove nacrte, koje se tada raspravljaju sa stručnjacima država članica i koji se razvijaju u fazama. Imamo barem dva kruga e, rada na tome, Na što se tiče regulatornih tehničkih standarda koje dolaze iz ESMA, još nismo dobili nikakve nacrte dokumenata i kao sastavni dio pregovaračkog tima ne mogu reći sa kakvim se neugodnim iznenađenjima možemo suočiti kada dobijemo te standarde. ESMA odgovara na naše pitanje na temelju glasina e, i na temelju toga što misle da nas zanima, ali ne želimo da kada njihovi nacrti dokumenta krajem mjeseca dođu pred nas, dakle da dođe do iznenađenja. E, bilo kakva kašnjenja nisu dobre za našu vjerodostojnost i ne želimo da do toga dođe. Druga točka e, također se tiče Isisa i moramo se više pozabaviti pristupom jedinstvenog pravilnika i toga kako ga se može razviti. Doista me zanima kako će mehanizam stručne revizije između pojedinih nadzornih tijela, govornica je prekinuta. Hvala vam. Također pozdravljam izvješće, ono je jasno i uravnoteženo. Drago mi što vidim fokusiranje na male i srednje tvrtke. svaki kumulativna ocjena učinka treba uzeti u obzir pitanja kao što je dostupnost e, financijskih usluga. S obzirom malu konkurenciju u financijskom sektoru u Europskoj uniji, smatram da je to pitanje od velike važnosti s obzirom na razvoj tržišta u Aziji, na primjer pojednostavljivanje financijskih usluga, približavanje Uniji kapitala je od ključne važnosti za Uniju kako bi ostala u vrhu tržišta financijskih usluga. Dakle, ono što vidimo reference u paragrafima 21 i 25 vezano uz pitanja ekvivalentnosti, naročito što vezano uz odluke trećih zemalja, ne bi trebale biti dosljedne unutar e, koherentnog okvira. U okoru na pismo koje smo kolege iz Aldea i ja poslali u povredniku Hilu, on naglašava teškoće u razvoju zajedničkog seta kriterija za ekvivalentnost, zato što e, svaka referenca služi e, za to određenim ciljevima te je teško uskladiti ove alate. Ja mislim da je u redu da predloži mjere putem ovog izvješća. Radujem se što ću raditi sa izvjestiteljima izvjestiteljima u Fijeni tijekom idućih e, tjedana i očekujem da će ovo izvješće biti usvojeno. Hvala, Fabio Demazi. Hvala izvjestitelj Burkar Balcu. Pričamo se što neću ostati tijekom trajanja ove rasprave. I imam drugog posla vezano uz rad e, kluba. Slažemo se u nekim pristupima, moramo nastaviti tamo gdje smo došli sa zakonodavstvo vezano uz rad na financijskim tržištima, moramo vidjeti gdje su praznine. Potom, mislim da je izvjestitelj u pravu kada kaže da postoje preklapanja, da postoji prevelika složenost u zakonodavstvu vezanom uz financijska tržišta i to je osnovni problem, zato što su financijska tržišta postala presložena. Dakle, strožim zakonodavskim odredbama se smanjuje njegova složenost. Također potrebno je da se prioritiziraju elementi za financijsku stabilnost, da se smanje rizici pogledamo nastojanja da se provede, provedu odredbe, postavlja se pitanje koji su troškovi s kojima ćemo se susresti ukoliko se ono ne bude primjenjivalo, dakle moramo paziti i bojiti se za onim što stoji u zakonu. Također, važno je primijetiti da se ovdje fokusiramo na mikro područja, dakle na bonitetne uredbe, tu se malo toga pomaknulo kada je riječ o sistemskim rizicima. Tu je čitav aspekt vezan za uniju tržišta kapitala, znate koje je moje stajalište. Tome ja sam skeptičan Mislim da financijska uredba može biti dodatni instrument u Europi. Naš sustav je bankocentričan. Mislim da to donosi neke prednosti kad je riječ o neovisnom financiranju gospodarstva. Međutim, trenutni problem nije nedostatak eh, sredstava Kolega Zeman je to također rekao, naš problem nisu sredstva, već neodgovarajuće prodaja. I zato bi za poticanje e, tražene kredita trebalo poboljšati potražnju. Mnogo se govorilo i o konkurentnosti u financijskom sektoru, međutim moramo biti oprezni zato što konkurencija znači e, težnju za rastom, a to ne bi trebao biti taj trend kad se radi o financiranju vidimo koje su prednosti decentraliziranog sustava, Njemačka je to dosta dobro podnijela. jedan aspekt e, koji me uvjerio i kolega sam kaže trebamo diferencirati provedbu delegiranih akata. Ne smijemo izgubiti iz vida našu zakonodavnu ulogu, to je nešto s čim se e, izuzetno slažem. Sven Gigold, izvolite. E, hvala vam. Hvala Burkartu Balcu na ovom nacrtu izvješća. Međutim, teme, neke, tu su neke, neke dijelovi koje možemo potpunosti podržati kao proporcionalnost, provjera postojećeg zakonodavstva. Kod ovakvih vrsta zakona vidimo i neželjene nuspojave, male i srednja poduzeća trpe veliki pritisak, odnosno veliki administrativni pritisak, te je potrebn, te su potrebne strateške reforme. Ako želite i reforma financijskog zakonodavstva. To od nas zahtjeva proporcionalni pristup i proporcionalnost kada je riječ o nadzoru. Također tu je princip jednakog rizika i jednakog pravila, s tim se slažem, slažem se s onim što je kako kolegica Kay Swinburne, moramo pažljivo promotriti zakone i vidjeti što je ono što se otelo kontroli. To moramo isključiti, mi ćemo nastojati poboljšati izvješće u čitavom nizu aspekata. Na i tu se slažem sa komentarima socijalista, moramo uzeti u obzir što je što smo postigli. Pomaže li financijsko tržište realnoj ekonomiji? Jesmo li u tom e, sektoru postigli napredak? Nažalost, još uvijek su naši financijski sustavi prebirokratizirani, oni su skupi i to ide na uštrb investitora realne ekonomije. Mi želimo da financijska tržišta doista služe realnoj ekonomiji i da investitorima daju prihode. Želimo da oni pripomognu tamo gdje kapital ostane zaključan e, u bankama. Zakonodavstvo je postalo prekomplicirano, komplicirano. Pogledajte samo koliko je novih nacrta zakona koji se moraju donijeti kako bi se uredile stvari. možda bismo mogli osmisliti neku vrstu ukupnog zakonodavstva koje bi, koje kojim bismo zaštitili potrošače. Govorimo o bankarstvu u sjeni. To su dionici sličnog rizika, ali koji slijede drugačija pravila, što se događa s tim sektorom, što se događa s time na sastancima G20 i slično što radi komisija. Međutim, nažalost, jedinstvo tržište, tržište je postiglo napredak, ali ne vidimo napredak na tržišt na uniju kapitala, vidimo nazadovanje, imamo neke izuzetke, neke možemo opravdati, druge ne, spomenula se Europska središnja banka. Moramo osigurati da zajednička valuta bolje funkcionira. U nekim područjima imamo preveliku koncentraciju kapitala, monopole, pokušali smo regulirati rad kreditnih agencija, pokušali smo dokinuti dominaciju na tržištu, tu smo postigli pravi napredak prema dostupnim brojkama. Ja pak velim, to nije dovoljno, potrebno je više igrača na tržištu, više konkurencije, moramo se bolje pozabaviti tim dijelovima tržišta gdje nismo postignuli napredak. Konačno, horizontalno pitanje, zanima me, treba nam bolje investicije, moramo osigurati da te novac ide u okolišno prihvatljive, održive projekte. To je nešto čemu se još mora raspraviti, jer uglavnom se radom raspravi s vama. Hvala, Steven Wolf. Hvala vam. U zelenoj knjizi o gradnji Unije kapitala prioriteti Europe su jasno zacrtani. To su rada mjesta i staranje rasta. Jedan od načina da se deblokiraju investicije jest infrastruktura i s time se slažem. Rješenje je ojačati investicije, vi kažete, pružanjem unije tržišta kapitala kako bismo poboljšali kapital. Međutim, u drugom dokumentu stoji da su prepreke koje stoje na tom, na toj uniji, doključuju i fragmentirano tržište, prepreke u dostupnosti financijskih usluga malim i srednjim tvrtkama, nedostatke u ponudi, dakle, i distorzije tržišta. Konačno kažete da je potrebna unija tržišta kapitala jer u SAD-u srednje velike tvrtke dobivaju pet puta više novca nego što je to slučaj u Europskoj uniji. I na sam pro, pročitao izvješće, želim se dotaknuti svoje sve početnih e, izjava sam to doživio kao priručnik za investitore. Međutim, zanimao me tehnički aspekt koji je zabrinjavajuć. To je usporedba sa SAD-om. Mm, pokušavamo biti loša kopija tog sustava. Prije svega Evropu čine mnoge briljantne zemlje sa briljantnim stanovnicima. Međutim, a sada je jedna zemlja sa jednim nacionalnim identitetom i setom pravila koji se primjenjuju svugdje. Morate biti iskreni i reći da želite da se ovo primjenjuju 19 zemalja. To je filozofsko pitanje koje se ne spominje u izvješću. Drugo rješenje neće uvijek pomoći srednjim i malim tvrtkama onako kako vi očekujete. One mogu otići već sada u bankovni sektor i mnogo toga postići. Ali bankovni sektor ne ulaže u evropske tvrtke, ne zato što tvrtke nisu vrijedne investicijama, investicija već je vrlo riskantno ulagati u euro i dugoročno je teško iznijeti predviđanja. I to su situacije koje ne možete e, riješiti čistim proširenjem tržišta kapitala. prijedlozi uključuju i teškoće za male i srednje tvrtke. Tu bih citirao jednog Njemca. Male i srednje tvrtke će propasti kada je, neće uspjeti dostići e, rast zato što obveznice niže vrijednosti od 10 milijuna eura, nisu vrijedne investicija velikih e, investitora, su i zainteresirani samo za velik opseg ulaganja. Dakle, već vidimo kako se sada ta unija kapitala, kako se ona bavi srednjim i malim tvrtkama. Tu mi je tu još jedan problem sa dokumentom koji govori o preprekama s kojima se susreću domaćinstva kada je riječ o, tržištu kapitala. Želimo ih ohrabriti da ulažu štede u banke, ali razlika je danas za na Cipru ili ne. Mi bismo ih htjeli potaknuti da ulažu u sekuritizaciju, ali sekuritizacija je dio problema zbog kojih su ljudi izgubili velike količine novca dajemo ograničenja privatnim fondovima i visokorizičnim fondovima, povećavamo zahtjeve kapitala, povećavamo regulatorne aspekte. To su oni koji žele investirati u male i srednje tvrtke, mi želimo stvoriti sustav za građane, ali tu se suočavamo sa velikim rizicima da ćemo morati stvoriti ogromno zakonodavstvo da bismo ih zaštitili. Dakle, to su moje primjede vezane uz ovaj dokument. Hvala. Hvala, Barbara Katel. Hvala lijepa, predsjedavajući. E, iza ovog suhobarnog izvještaja e, nalazi se ipak vrlo značajan izvještaj za financijska tržišta u Europi i zaista vidim da ako tu postoji i ex post i ex ante provjera. Zaista se želim zahvaliti gospodinu Balcu jer ovaj izvještaj je jako važan i zaista ima razloga da koordinator Europske pučke stranke sastavi to izvješće. Radi se o izvješću koje je zaista vrlo bitno. Govorite o boljim e, zakonskim propisima, a ovo je europski projekt koji je prioritetan za Europsku komisiju i cijelu Europsku uniju. A vi ovdje govorite o različitim etapama vašeg izvještaja koje su vrlo konkretne i zato ih podržavam godišnje mm, studija koherentnosti, godišnji izvještaj e, koji polaganje računa naročito prema malim i srednjim poduzećima, zatim petogodišnja kvalitativna analiza samih procjena. Mislim da se radi o vrlo značajnim aspektima i nadam se da će Europska komisija do 2016. godine proučiti i kakav utjecaj imaju sve te odredbe. Treba također proučiti i situaciju na financijskim tržištima, to je vrlo važno i više puta je naklašeno ovdje. Radi se o vrlo netransparentnom sektoru i trebamo vidjeti kakav utjecaj ima na stvarno gospodarstvo na realnu ekonomiju. Usporedimo li situaciju sa Sjedinjenim američkim državama, tamo mala i srednja poduzeća dobivaju 5% više kapitala nego li u Europi. Od 2008. do 2014. godine evropska poduzeća, naročito mala i srednja poduzeća, bi imali 90 eh, milijuna eura više da smo slijedili američki model. Dakle, to je vrlo važno. Vrlo je važno znati na koji način se ide i idu tokovi financijskih tržišta u realno gospodarstvo. Ovdje se traži također da sve e, bude e, više fokusirano i više odgovara ciljevima. Svi se s tim slažemo. Slažemo se i s tim da treba ojačati zaštitu potrošača i konkurentnost na međunarodnom planu. Konkurentnost na međunarodnom planu vrlo je važna, to smo danas čuli. Financijske institucije su u konkurenciji s međunarodnim financijskim institucijama. Mi moramo e, i preživjeti, moramo i moći i dominirati, trebamo saštititi i ulaganja. I evo, uvjerena sam da će mnogi podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. Tri su se osobe slobodno javile za riječ. E, moram se moliti kolege da ne govore dulje od minute i po jer e, kasnimo. A budući da niti jedan e, od potpredsjednika ni ovdje koji bi mogao zamijeniti, a imam kasnije još jedan sastanak. Najprije Nina Gill ima riječ. Hvala. Hvala izvjestitelju. Ovo je dobro izvješće i uvelike podržavam mnoge od vaših zaključaka. Zaista postoji potreba za konzistentnošću između pojedinih propisa iz financijskog zakonodavstva. Moramo se time pozabaviti. Ali ono što me brine jest, a moram reći da sam bila na mnogim sastancima, predstavnicima financijskog sektora. Dakle, oni misle da ono što mi radimo je smanjivanje zakonskih propisa, da je to neka vrsta deregulacije. Ne, ja mislim da mi samo radimo na tome da se sve više iznijansira. Imam nekih pitanja o ovoj godišnjoj provjeri, godišnjem pregledu. Pitam se je li to praktično napraviti i u kolikoj mjeri. Međutim, mislim da je ideja samo po sebi zanimljiva i da bismo je trebali istražiti. Ono što je zaista najvažnije je da moramo zakone koje već imamo provoditi. Moramo paziti da se to ostvari. Ne znam e, kako, ali zaista mislim da je to upravo ono što nas prečava da e, Unija tržišta kapitala dobro funkcionira. Hvala. Gunnar Hockmark ima riječ. Najprije komentar gospodinu Wolfu. Ako ikada gospodin Korbin e, postane e, predsjednik vlade u Velikoj Britaniji, mislim da će mu i biti drago da ima europsko zakonodavstvo. Želim se inače e, pozitivno izjasniti o izvješću, čestitam izvjestitelju, e, ne zato što je on koordinator kluba, zaista mi se sviđa kakav je stav zauzeo. Mislim da će biti dobro imati makroekonomsku analizu. Da smo se bavili financijskim tržištima na način na koji su dali ona ulaganja koja su nam u Europi potrebna. Jer veliki broj zakona i zapravo im je otežao posao. Ponekada je bilo prelako, sada je to ponekada preteško. Isto tako, ovdje se vrlo kritički gleda na naša postignuća, je li sve bilo dobro, jesmo li učinili previše, jesmo li mogli nešto od toga oduzeti ili nam možda nešto nedostaje. Također konstatiralo se da stabilnost financijskih tržišta ovisi o gospodarskom rastu. Isto tako u nekim dijelu Europske unije imamo tržišta kapitala koje jako dobro e, funkcionira. Eto, svega sam prešao za pet sekundi. Oprostite, ali malo smo krivo izračunali ovih e, dodjeljivanja po pet minuta, malo smo krivo mjerili vrijeme, pa nemamo za obo e, za riječ. A, gospođa dozima riječ. jako sam zahvalna kolegi Hokmarku što misli da će moja stranka doći na vlast nakon sljedećih izbora u Velikoj Britaniji. Dakle, e, moram reći da su ovakve e, Ovakva tematika je nešto zašto britanski poslovni ljudi žele da e, Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. inače, kada govorim o načelima o um, uredbi o financijskim uslugama, mislim da se ne govori o transparentnosti, dakle o tome tko će sve to proučavati, dakle to je nešto što će ovisiti onima koji djeluju na tržištu kao i e, općenito i javno. Nadam se da ćete o tome reći nešto malo više u izvještaju, više nego što ste rekli sada, jer sad nisam vidjela ništa o tome. Drugo, i puno se razgovaralo o malim i srednjim poduzećima i mogućnosti da oni imaju bolji pristup financiraju. Mi e, moramo se e, zapravo osvrnuti na sve što je rečeno na tu temu. Najčešće čujem kako još nije sve riješeno, postoji projekt Kozmi, kako možemo sve to objetiniti? Izvjestitelj Burhal Balci ima riječ. E, hvala lijepa i hvala svim kolegama na primjedbama koje su dali. Bez obzira radili se o pozitivnim e, primjedbama ili se radi o primjedbama gdje se traži da više toga napravimo. Vremena nam je ostalo malo pa ću e, se zato osvrnuti na ono što mi se čini najbitnijim. Gospođa Dost je govorila o transparentnosti, to zaista jest e, točka e, na kojoj možemo insistirati. To treba produbiti. To stvarno meni ne predstavlja nikakav problem, radi se o pitanju koje mene zanima. Vrlo ću rado prihvatiti vašu sugestiju. Nekolicina kolega govorila je o malim i srednjim poduzećima za koje smatram da im treba posvetiti posebnu pozornost u ovom izvještaju. I mali projekti su projekti koje treba proučiti, a pristup kreditima malih i srednjih poduzeća zaista je ključan moramo govoriti o tome. Slažem se s Polom Tangom. Kada kaže da je kucnuo čas da se izračuna u kakvoj smo situaciji da jednostavno položimo račune. Kolega je govorio o tome da se treba precizno raditi, precizno iznijansirati stvari, a ne da se smanje propis. Da, ako pogledamo kakva je situacija u posljednjih nekoliko godina, ima se što poboljšati, ima se što to nekako iznijansirati. A i Fabio De Mazi je govorio o tome mm, Radi se zapravo o um, maloj dijelu slagalice koji zapravo i nije tako malen. Provjera proporcionalnosti čini mi se zaista ključnom. A u ovom izvještaju moramo se usmjeriti na e, te elemente za je zakonodavstvo postalo složeno, čak previše složeno, baš kao što si to ti rekao. Govorio se o bankarstvu u sjeni. Ja zapravo govorim općeniti o sivoj ekonomiji i mislim da zaista moramo vidjeti koji su zakonski propisi postoje na tom području i mislim da će biti bitno vidjeti na koji način možemo koristiti pojedine propise. Gospodine Wolf, nisam nikako u mom izvještaju rekao da Evropska unija treba slijediti primjer Sjednjih američkih država i postati federalna država. Tu smo se eh, tu ste vjerojatno to krivo shvatili, to je nesporazum. A time se osim svega moje izvještaj niti ne bavi. Moram raditi na stvarima za koje smo nadležni. Spreman sam s kolegama razgovarati o ovome, naročito s izvjestiteljima u sjeni, kako bi se ovaj izvještaj obogatio. Moramo pokušati doći do konkretnih rezultata. A poruka koju s ovim izvještajem moram poslati jest e, mi od komisije tražimo da nam da konkretne rezultate, da solidno odradi posao. Jednostavno tu poruku moramo poslati Europskoj komisiji. A meni se čini da je Europska komisija spremna to proučiti, što možda nije bio slučaj u prethodnoj sazivu. Hvala što ste mi tako ljubazno dodijelili dosta vremena za odgovor. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeće koronke. Dakle, 24. rujna se trebaju uložiti amandmane koje će se raspravljati 13. listopada, a 9. i 10 sastanka 9. E, i 10. studenog e, će se o tome glasati. Hvala, ovime je sastanak završen.